povjerenica Jurova. Sada imamo pitanje za usmeni odgovor. Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u Europskoj uniji slučaj Španjolske. Predajem riječ autorici Cecili eh, Wikstrom. Cecilija, izvolite. Thank you very much. Puno vam hvala um, ova rezolucija i ova večerašnja rasprava počiva na brojnim podneskama koje je naš odbor zaprimio u uh, proteklih nekoliko godina. Kao predsjednica odbora za podneske moram reći da se slažem sa autorima podnes, podnesaka. Većina njih odnosi se na Španjolsku, ali su slični problemi prisutni i u drugim državama članicama. Budući da je naš odbor e, most između europskih građana i europskih institucija i kao predsjednica tog odbora e, potičem Europsku uniju da više uzima u obzir iskustvo europskih građana u smislu provedbe, u kontekstu provedbe e, europskog zakonodavstva. Jer ta iskustva nama zakonodavcima mogu pomoći da dodatno unaprijedimo buduće zakonodavne propise. I isto tako e, trebamo um, um, probleme europskih građana predstaviti u ovom domu. Zato i danas imamo ovu raspravu. Ovdje se radi o kršenju temeljnih prava te o povredi europskog zakonodavstva zbog e, nedostatnih odgovarajućih e, informacija za potrošače e, u kontekstu hipotekarnih kredita. Dobivanje točnih informacija od ključne je važnosti za donošenje e, dobrih gospodarskih odluka, a naravno da je od ključne važnosti pri donošenju za, pri donošenju e, odluka pojedinaca o rješavanju stambenog e, pitanja. U Španjolskoj su primjećene brojne prakse koje zapravo predstavljaju zloporabu i to su prepoznali i nacionalni i europski e, sudovi. E, također se koriste i e, rizični financijski instrumenti, a potrošači nisu bili upozoreni na rizike te investicije, a banke nisu provele testove kako bi provjerili da li klijenti razumiju riziku koju se opuštaju. To je dovelo do slučajeva e, teške osobne pratnje, patnje te do teških ekonomskih gubitaka gdje bi građani izgubili svoje domove te cjelokupno ili dio životne ušteđevine. E, to se sve događa pred našim očima. Međutim, htjela bih cilj večerašnje rasprave e, zapravo jedna šira, postavljanje šire E, perspektive. Želimo e, da se raspravlja o lošoj bankarskoj praksi koja postoji ne samo u Španjolskoj, već u cijeloj Europi. Stoga naglašavam da transparentnost te zaštita potrošača moraju biti e, ključne komponente ako želimo osnažiti zaštitu e, zajmoprimaca. U ime svog odbora e, postavila bih komisiji nekoliko pitanja koja se odnose na ovu situaciju. Nadam se da istraga i zaključci komisije će nam omogućiti da popravimo e, situaciju za E, podnositelje podnesaka i kako bi se izbjegla ovakve situacije u budućnosti i kako bi se e, posljedično unaprijedilo provođenje europskih zakona. Stoga povjerenice, na temelju podnesaka želi bismo večeras čuti odgovor na sljedeća pitanja. Da li se podnesci odnose na kršenje banaka u smislu propisa vezanih uz informacije koje treba pružiti potrošačima prema MIFID-u kako je preneseno u španjolsko zakonodavstvo. E, nadalje, da li je Španjolska preuzela na prikladan način e, direktivu MIFID 2 e, i da li provodi relevantne odredbe. Također nas zanima što je komisija do sada poduzela i namjerava poduzeti kako bi riješila ovaj problem u kontekstu tvrtki koje prodaju financijske instrumente te što se događa s onima koji su kupili eh, povlaštene dionice. Također bih željela znati da li komisija je spremna preuzeti eh, određene mjere koje se odnose na nekorektne odredbe španjolskog zakona o hipotekarnim eh, kreditima te što namjerava učiniti u pogledu nepoštenih eh, bankov, bankarskih praksi prema potrošačima. Također bih u svoje osobno ime htjela reći da bismo trebali suosjećati sa tim ljudima koji su strašno propatili, ali se također trebamo pobrinuti da buduće zakonodavstvo bude sigurno i kvalitetno za sve u Europi. Hvala. Merci. La parole est à madame Hvala. Gospođa Jurova ima riječ koja predstavlja komisiju. Uvažena predsjednice i zastupnici, prije svega mi dopustite da odgovorim na prvo i drugo pitanje. Da, brojni španjolski potrošači, prije svega zajmoprimci, su se nedavno našli u vrlo teškoj ekonomskoj situaciji. Problemi vezani uz hipotekarne kredite doveli su do brojnih pravnih e, procesa i osporavanja ugovora E, direktiva je e, vrlo važan alat u rukama nacionalnih sudaca i u brojnim slučajevima španjolski suci su zaključili da su odredbe ugovora o hipotekarnim kreditima nepoštene te su ponuštili pojedine odredbe. O ovom temi se jako puno razgovaralo te je ova tema dobila jako puno medijske pozornosti. Istovremeno, u Španjolskoj nisu osigurani određeni postupovne zaštitne mjere za potrošače. Istovremeno je došlo do izmjena zakonodavstva u više navrata. Potrošači se mogu žaliti. Isto tako, prema izmjenama sudovi moraju provjeravati ugovore na vlastitu inicijativu. odredbe direktive eh, određene direktive trenutno eh, analizira eh, europski sud i trenutno postoji strukturni dijalog sa španjolskim vlastima ja sam započela taj dijalog kako bih bila sigurna da se odluke Europskog suda u potpunosti provode u Španjolskoj. Dopustite da naglasim da sam zadovoljna već uvedenim promjenama u Španjolskoj, jer one poboljšavaju zaštitu potrošača. Međutim, i dalje je potrebno utvrditi da li e, španjolski građanski zakon dakle osigurava da, da li je u potpunosti usklađen sa direktivom koja se odnosi na ovakvu vrstu e, kredita. E, trenutno komisija analizira situaciju i ako e, odgovori budu ne, ne, razmotrit će se dodatne mjere. Memorandum o razumijevanju o o financijskom sektoru u srpnju 2012. godine su dakle je to uvedeno, a Španjolska je uvela e, visoku razinu financiranja i zapravo je spriječila male klijente da kupe takve proizvode. Kad je riječ o trećem pitanju, kad je riječ o e, mehanizmima arbitraže, kontekstu e, e, programa financijske pomoći Španjolskoj. Španjolski program za restrukturiranje banaka potiče banke da e, pokrenu arbitražne mehanizme kako bi spriječili prodaju povlaštenih dion, e, dionica određenim klijentima. To je dogovoreno od 2012. godine. Međutim, između 2012. i početka 2015. godine ti arbitražni mehanizmi su e, izdali 298 e, tisuća odluka koje su pozitivne za podnositelje prijava, znači što je 71% prijava i zapravo je španjolski fond za depozite otkupio te povlaštene dionice koje su bile prodane a da su na neki način potrošače dovele do zabunu. I tako da je to pitanje riješeno. kad je riječ o četvrtom pitanju i o novom zakonodavstvu u području financijskih usluga, dopustite da spomenem vrlo važan europski zakonodavni dokument E, koji je nedavno e, usvojen, a to je e, zapravo direktiva o hipotekarnim kreditima. Kreditne institucije imaju obvezu informirati potrošače o rizicima koje se opuštaju u ulaganje. Imaju obveze, obvezu biti razumno strpljivi prije postupka provedbe, odnosno izvršenja. To pitanje je riješeno u direktivi o hipotekarnim kreditima. Države članice imaju obvezu e, uvesti mjere koje bi, kojima bi obvezali e, kreditne institucije e, da ispunjavaju tu obvezu. Smjernice o o ovrhama i dospjelim neplaćenim potraživanja također idu u tom smjeru. Kad je riječ o tome je li potrebno poduzeti dodatne mjere na europskoj razini vezano uz naplatu duga, treba reći da se sada ti postupci vode na nacionalnoj razini. Međutim, najmoprimci koji ne mogu vraćati dug mogu E, to riješiti predavanjem e, imovine koja je pod hipotekom e, najmodavcu. Direktiva o hipotekarnim kreditima ne sprečava korištenje takvog postupka, niti sprečava da se uvede na nacionalnoj razini. I na kraju, kad je riječ o nedovoljnim ili krivim informacijama o proizvodima, u budućnosti bi se potrošači trebali e, bolje informirati o tome i e, direktiva o e, hipotekarnim kreditima bi to trebalo omogućiti. Ta direktiva također uvodi pravila o postupanju koje se očekuje od poduzeća s ciljem da da kreditori i sve uključene strane se ponašaju transparentno i e, profesionalno. A, a, direktiva e, financijskim instrumentima se također u, e, odnosi na investicijske instrumente. Njome će se poboljšati organizacijski e, e, zahtjevi i cilj je e, minimizirati rizik e, krivog prodavanja financijskih instrumenata. Isto tako se uvode e, pravila upravljanju financijskim instrumentima. Rok za preuzimanje ovih mjera još nije istekao, stoga je prerano reći u ovoj fazi koje ako i koje je nove mjere potrebno uvesti. Hvala. Merci madame, nous allons commencer le débat avec la prise. Hvala lijepo, sada ćemo dati riječ klubovima zastupnika. Gospođa Esta su ime kluba zastupnika Pučana ima prva riječ. Hvala. Prije svega španjolsku vladu posebno brinu sumnjiva ulaganja i proizvodi koje su brojni španjolski građani kupili, da kako da je kriza najviše pogodila siromašni sloj stanovništva. Što se tiče tih sumnjivih ulaganja, od 2003. do 2011. godine pučani Dakle, situacija je bila takva da su ta ulaganja e, zapravo mm, bila ulaganja socijalističke vlade u razdoblju od 2003. do 2011. godine. Isto tako su potrošači krivo informirani o pojedinim rizičnim instrumentima i nisu dobili sve informacije o tim rizičnim ulaganjima. Kao što smo čuli od povjerenice, iznimno je bitno da se takvi proizvodi više ne prodaju ulagačima, a da oni ne budu u potpunosti informirani o kakvom se proizvodu radi. Mislim da se svi s time možemo složiti. Zatim je vlada EPP p-a pomogla e, onima koji su zapali poteškoće. Većina tih financijskih proizvoda su kupljeni od 2005. do 2008. godine i tu je pružena pomoć siromašnima e, koji su upravo iz tog razloga zapali u financijske probleme. Uvedene su i neke druge strukturne mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje iste situacije u budućnosti. Da kako da je prodaja tih proizvoda utjecala na tisuće obitelji, predsjednica prekida, iznimno je važno da se ovako što ne ponovi i mislim da to zahtjeva našu punu pozornost. Gospođo Gonzales Penja, svi ste zatražili plavi karton još prije nego što je prethodna govornica počela svoj govor. Dakle, da li se slažete s time? Izvolite. Gospođo Estaras, čini mi se da vi živite u jednoj stvarnosti, a španjolski građani u drugoj. Možda je to razlog što postoje i neki strukturni problemi kada je riječ o izborima. Europski sud je rekao da španjolsko zakonodavstvo nije u skladu sa pravilima o hipotekama, odnosno sa zakonodavstvom o hipotekama. U e, srpnju 2015. godine većina španjolskih zastupnika je to rekla. Govornik je prekinut. Gospođo, ovo je bilo pitanje, imali ste samo 30 sekundi da postavite pitanje. Izvolite. Hvala. Pa svidjelo se to nama ili ne, e, znamo što se dogodilo. Španjolska vlada je poduzela neke strukturne mjere kako bi se prekinulo sa tim e, transferima. Sljedeći, gospođa Ruiz, ima kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala. Kao što smo mogli vidjeti u ovoj krizi pokazalo se da treba zaštititi građane. A mali ulagači u Europi vrlo često nemaju dovoljnu zaštitu. Španjolskoj se uistinu pred našim očima odvela prava drama i istina je da španjolski socijalisti nisu pronašli rješenje za taj problem. Mi se ne skrivamo od toga, no to ne znači da ne trebamo nešto poduzeti kada je riječ o toj nepravdi koja utječe na brojne španjolske obitelji. Dakle, već je uplaćen e, velik iznos da se pomogne ljudima, međutim brojni mali ulagači izgubili su ušteđevinu, neki su uspjeli povratiti samo trećinu ušteđevine, izgubili su između 30 do 70%. E, više od 3000 malih ulagača još uvijek ima problema. Predložena su dva amandmana e, na zakonodavstvo, međutim to su samo djelomične izmjene i dopune zakonodavstva. Cilj je pokazati da je došlo do nekih promjena, a to zapravo nije slučaj. E, primjerice, nametnute su neke obveze bankama, međutim to ne rješava problem na zadovoljavajući način. Brojni ljudi nisu u stanju podmiriti e, osnovne račune i stanarinu i sada imamo 3,5 milijarde eura E, dakle u postupcima koji su obustavljeni, a prema odluci Suda Europske unije e, neki španjolski zakoni su u suprotnosti sa člancima europskog zakonodavstva. Izvješće iz svibnja 2015. godine jasno navodi da izmjene i dopune zakonodavstva koje predlaže španjolska vlada nisu dostatne. Mi ne želimo da ljudi i dalje pate, želimo da se, e, da se uistinu pronađe rješenje, da komisija provede detaljnu analizu da bismo uistinu mogli naše zakonodavstvo uskladiti sa europskim i riješiti se, e, dakle ukloniti sve nepoštene klauzule te omogućiti ljudima da vrate ušteđevinu. Hvala. Ovo je uistinu jedna vrlo žustra rasprava, no molim vas da se svi držite vremena. A sada u ime kluba zastupnika ICR e e, kolega Marijas. Dame i gospodo, zakonodavstvo kojim se uređuje područje hipotekarnih kredita e, dakle nudi različitu zaštitu potrošačima u Grčkoj i u Španjolskoj. Problem je bio u tome što nije bilo dovoljno informacija koje su banke davale svojim klijentima, e, posebno kod uzimanja hipotekarnih kredita i upravo iz tog razloga sada se osjećaju posljedice takvih riskantnih hipotekarnih zajmova koje su uzeli. Dakle, bilo je ovrha, e, ljudima su je oduzeta imovina, imamo i loše zajmove koje zapravo proizlaze i prvo iz hipotekarnih kredita. Dakle, ljudima je oduzeta imovina, njihove nekretnine stavljene su na dražbu. To je posebno slučaj u Grčkoj. Obični ljudi su uzimali hipotekarne kredite u švicarskim francima i zato trebamo sada apelirati na komisiju da zajedno sa Europskom središnjom bankom poduzme neke mjere, jer ovaj problem ne postoji samo u Španjolskoj, nego i u Grčkoj. Sljedeći govornik na dvije i po minute, kolegica Besera. Hvala lijepa. Povjerenice, hvala vam na ponuđenim objašnjenjima. Mislim da svi možemo biti zadovoljni što smo mogli uputiti o usmeno pitanje danas i imat ćemo i rezoluciju. Kao što znate, odbor za predstavke koji štiti interese evropskih građana iskazuje veliku zabrinutost zbog ovog problema. Mi na ovome radimo još od 2012. godine i iznimno mi je drago da smo sada bili u mogućnosti i postaviti usmeno pitanje na plenarnoj sjednici. Riječ je o jednoj pojavi koja utječe na stotine tisuća ljudi Dakle, to su loše strukturirani investicijski proizvodi, hipotekarni krediti. Mi smo na našem odboru dobili više od stotinu predstavki kojima se ljudi žale na takve proizvode, dakle, vezano uz njihova ulaganja, hipotekarne kredite, posebno u Španjolskoj. Dakle, uistinu se može reći da su ovime pogođeni evropski građani. E, ti su, te su predstavke zaprimljene i sada moramo postići konsenzus e, oko toga što poduzeti. E, španjolski klijenti i potrošači nisu zaštićeni u, ovome, u ovoj situaciji. Mislim da je ovo jedno europsko pitanje jer govorimo o krivoj primjeni europske direktive. Podnositelji predstavke su upravo ukazali na krivu primjenu direktive o zajmovima, direktiva o financijskim proizvodima, odnosno MIFID, te e, direktive o povlaštenim e, dionicama i e, primjene direktive o zaštiti potrošača. Dakle, sve su one bile problematične u Španjolskoj. Čini mi se da s brojnim nepravilnostima u provedbi ovih direktive u Španjolskoj, bitno je da se ista stvar ne ponovi u drugim europskim državama. Neovisno o tome o kojoj državi članici riječ, moramo biti oprezni i e, moramo ukazati kada dođe do takvih pojava, ne samo u Španjolskoj nego u čitavoj Europi. Na taj način ćemo se pobrinuti da prava europskih potrošača budu zaštićena. E, Čuli smo i od povjerenice da je ovo situacija koja se ne smije ponoviti. Izvolite, sljedeći govornik na jednu minutu. Hvala lijepa. Od početka krize više od 500 tisuća ljudi je deložirano, a više od 700 tisuća ljudi imalo je problema zbog povlaštenih dionica. Tu su osim toga bili rezovi u obrazovanju, zdravstvenoj skrbi i tako dalje. I sada e, su banke imaju pod kontrolom na tisuće praznih nekretnina. Bilo je nekoliko primjera korupcije, slučajeva korupcije a javne banke više ne postoje u Španjolskoj, sada su sve privatizirane. Na stotinu tisuća ljudi je zatražilo da se zadovolji pravda, da se da imaju, da mogu imati dostojanstven život i krov nad glavom i da im se otpiše dug. Dakle, očito je da nam treba europsko zakonodavstvo za rješavanje ovakvih e, prijevara u Španjolskoj. Gospodin Teri Cabras u ime zelenih na dvije minute. Hvala. Odbor za predstavke, čiji sam član, odgovorio je na velik broj predstavki i mogli smo primijetiti da se europsko pravo u području hipotekarnih kredita i, i financijskih instrumenata nije primjenjivalo na odgovarajući način. Osim toga, ovo je dovelo do uistinu dramatične socijalne situacije u Španjolskoj. Između 2008. i 2012. više od 100.000 tisuća ljudi je deložirano iz vlastitih domova, a usprkos, a nakon ako pogledamo kako su se stvari događale posljednje 22 godine, e, upravo je skandalozno da španjolski potrošači nemaju odgovarajuću zaštitu. U Baskiji je se ulaže, uloženo više od 32% e, u izgradnju zgrada. Ova situacija je uistinu neprihvatljiva. Potrošači koji nisu dobili odgovarajuće informacije o kompleksnim financijskim instrumentima e, koje su im se, nudili, to je uistinu neprihvatljivo. Imam za vas tri konkretna pitanja. Kao prvo, Institucije Europske unije moraju insistirati da države članice ispravno provode financijske direktive Europske unije. Isto tako mora postati transparentnost u njihovoj provedbi. Drugo, potrošač koji ne može otplatiti dug e, mora imati mogućnost da mu se dug otpiše nakon što bude nakon što je deložiran iz vlastitog doma. Dakle, ne može biti u situaciji da mora nastaviti plaćati kredit za e, nekretninu koju staro zakonodavstvo koje postoji već 22 godine koje ne pruža adekvatnu zaštitu i moramo ga izmijeniti. Gospođa Heviza FDD, hvala vam gospođo predsjedavateljice. Ovo je očito slučaj koji je aktualan u Španjskoj, ali mislim da je bitno da danas ovdje imamo raspravu o tome kako bismo privukli pozornost na desetke predstavki koje smo dobili od ljudi, od podnositelja zahtjeva koji su pogođeni ovom situacijom. Stotine tisuća ljudi je pogođeno. Mnogi od njih izgubili su svoje domove i morali su ih napustiti i ja bih rekla da banke doista tu imaju prevelike ovlasti, osobito ako prodaju rizične financijske proizvode gdje ima puno ono jednog pisanog teksta koji je na neki način navodi na krivi trag, e, osobito za obične ljude, građane koji uzimaju takve hipotekarne kredite oni moraju imati odgovarajuća prava, a razumljivi e, odredbe ugovora su jedan, jedno od tih prava i vi morate, e, bitno je da naglasiti da ljudi imaju pravo na svoj dom i na e, stambeno zbrinjavanje. Hvala gospodin Maton, dvije minute. Hvala vam gospođo predsjedavateljice. Ova rasprava znamo da se ne bi trebala odvijati ovdje ne samo zato što se to radi o nacionalnom pitanju kao što već i rečeno, već i e, vidjeli smo to i kroz ove intervencije danas, no uz to postoji određeni e, broj e, ljevih španjolskih zastupnika koji su iskoristili ovo pitanje za svoje predizborne interese. A to je nešto što su brojni zastupnici i rekli u pisanom obliku. Dakle, e, na neki način oni koriste, koriste patnju naših građana za svoje predizborne svrhe. E, ovo je e, nešto s čime smo se mi morali baviti jer se prethodne vlade nisu time bavile. Mi smo usvojili određene zakonodavne mjere da se time bavimo, a i e, uveli smo i arbitražne postupke kako bi se to riješili. No, mnogi ljudi nisu zainteresirani za takve postupke. Oni se samo brinu oko toga ko će ući u novinske naslove i ko će imati koristi od svega ovoga. Španjolska vlada intenzivno radi na rješenju ovog problema problema, problema odnosu na ljude koji imaju teškoća u otplati hipotekarnih kredita. To su tisuće obitelji u Španjolskoj, njima je to vrlo bolno to se, se vraća na razdoblje prije 2008. Od tada je naša vlada se hrabro time nosila. Sad imamo zakonodavne mjere i tako dalje i to ima, e, ima koristi od toga. Više od 13.000 obitelji je sada već imalo koristi od e, mjera koje je vlada uvela u ovom mandatu. No tu je još jedna, e, jedan važan aspekt. Ljudi koji pate u ovoj situaciji nisu samo novinski naslov. Oni vrijede više od toga. Hvala. Hvala gospodine Mato. Prihvaćate li plavi karton? Gospođa Torres Martinez vam želi postaviti pitanje. 30 sekundi. Izvolite. Hvala. E, šteta da ne mogu govoriti dulje, ovo je dosta važno. E, mi čujemo tu svakakve gluposti e, i, i zaista sam ogorčena time kako možete imati takav selektivni pristup istini u svjetlu ovih sramotnih događaja e, mi imamo za dva mjeseca izbore, imamo dva mjeseca da pokušamo popraviti ovu situaciju koja je zapravo pljačka i velika sramota za našu zemlju ja mislim da je to odgovor na vlijezno vlastito pitanje. Zatražila je pla, pitanje plav kartona prije nego što sam ja uopće počeo govoriti, što znači da je iskoristila ovu priliku svoje vaše svrhe. Istina je, za dva mjeseca će naši građani moći izabrati eh, na izborima i vidjet ćemo što će reći predsjedniče. Naš rad u odboru za predstavke gdje sam ja članica usredotočio se na važnu ulogu koju Europska unija ima u rješavanju problema potrošača. Ovaj puta je to u Španjolskoj, no u drugim slučajevima su to druge zemlje gdje su građani izloženi E, takvom neodgovornom ponašanju e, u građani Španjolske e, na neki način su ovdje samo jedan primjer kako bismo zaštitili druge europske građane moramo natjerati banke da pružaju jasne i razumljive informacije i provedba direktive o hipotarnim kreditima osigurat će veću transparentnost na ovom tržištu i osigurat će veću razinu zaštite potrošača u ubuduće. Europski građani su izrazili jasan poziv na djelovanje temeljem svih tih predstavke koje su podnijeli. Mi moramo čuti njihov poziv i njihovo pravo na zaštitu. Hvala, gospođa eh, Bilbao Barandika, dvije minute. Hvala. Eh, predsjedavatelju eh, povjerenice, ja želim zahvaliti predstavljanju predsjedniku odbora za predstavke i članovi zastupnicima koji su obratili pozornost na probleme građana i obitelji u ovom slučaju vidjeli smo da Španjolska ima nepošteno, neadekvatno zakonodavstvo e, i omogućava tolike spekulacije što je dovelo do toga da toliki ljudi ne mogu otplatiti svoje hipotekarne kredite i budu izbačeni iz svojih domova imali smo i umirovljenike koji su nastojali e, podržati svoje obitelji i njihova su ulaganja propala e, upravo zbog tih dezinformacija. To je čitav niz problema koji e, je poprimio razmjere humanitarne krize u Španjolskoj. Mislim da europske tijela trebaju se trebaju osigurati da španjolska tijela poštuju i određene obvezujuće propise. A ti ljudi koji su uključeni u ovo trebaju pomoć. Većina ti dramatičnih slučajeva, slučajeva u kojima e, potrošači ulaze u tu ugovore bez dovoljnih informacija o njihovim rizicima e, stvar je u tome da financijski instrumenti nisu svi isti. Ako pogledate prvo tromjeseče 2015. 0,2% hipoterarnih kredita ako usporedite sa 2014. E, e, nije, nije uspjelo što se tiče potrošača. Iako imamo e, regije u e, e, Baskija upravo regija u koja je najviše pretrpjela. Ne smijemo to se pomiriti s tom situacijom, moramo prepoznati da doista imamo razloga pozabaviti se tim tragičnim okolnostima u kojima su toliki ljudi izloženi i naprosto primjenjujući zakon. Gospodin kunima hvala vam, e, e, gospođo predsjedavateljice, Stotine građana e, i u Grčkoj i u Bugarskoj primjerice imaju E, pravo e, uzeti hipotekarni kredit, a ne pretrpiti na taj način. To je e, zapravo nešto što je utemeljeno i u povelji Ujedinjenih naroda. Komisija se oglušila na naše probleme u trenutku kada potrošači imaju svoja prava, osobito kao što se pokazalo u slučaju Aziz pred sudom u Španjolskoj 390 tisuća e, prisilnih iseljavanja e, ljudi i to znači da ljudi nisu bili zaštićeni od rizične prakse banaka. E, pitamo se doista da li Europsko tijelo za nadzorno banaka radi svoj posao. U Grčkoj su nenaplativi dugovi isto vulkan koji će svaki čas eruptirati. Mi imamo iste probleme kao i Španjolska i e, jednom e, kada se ukinu kontrole kapitala u Grčkoj. Ljudi napuštaju svoje domove i traže bolju budućnost u Europi. Iz cijelog Mediterana dolaze u Europu a mislim da bismo mi trebali se pobrinuti i za naše vlastite ljude i e, za to da ne izgube svoje kuće i domove samo zato što nisu pročitali sitno opisana slova u ugovorima. Hvala. E, gospodin Utasun, jedna minuta. E, pučani e, su osuđeni zbog e, tih osuđujućih presuda. a Zatim imamo inicijativu koja je pokopana sa 1,4 milijuna potpisa. Kažete da nema problema, ali povjerenik je upravo rekao da je zakonodavstvo u Španskoj protivno europskim zakonodavnim odredbama. Želio bih reći nešto sasvim jasno. Rekli ste da hipokatarno pravo i zakon e, u Španjolskoj nije usklađeno sa europskim e, zakonodavstvom usprkos amandmanima 2013. i 2015. I vaši predstavnici odboru za predstavke rekli su da imaju strukturirani dijalog sa tijelima u Španjolskoj, da će se pronaći rješenje, a što ćemo sa onih 68 tisuća ljudi koji su prošli kroz e, postupke E, povrata imovine, mi moramo nešto učiniti već sada, treba nam, e, trebamo djelovati. Ako mislite da postoje kršenja, moramo nešto učiniti po tom pitanju. Gospođa geli jedna minuta, dvije. Kriza iz 2008. E, u Ujedinjenoj kraljevini stvorila je kaos zbog neodgovornog pozajmljivanja. a ovaj ovo i dalje utječe na brojne zajmoprimce koji e, utvrđuju da su njihovi krediti takvi da ih više ne mogu plaćati. ja se doista susjećam s njihovim problemima i potrebno nam je djelovanje da se izbjegne prisutno iseljenje onih kojima je to najviše taj dom najviše potreban, a to su mlade obitelji. Potrebno je restrukturirati taj sustav dugova. 2011. je komisija stvorila zakonodavstvo za poštenije zajedničko tržište kako bi se osiguralo da svi koji imaju hipotekarne kredite imaju adekvatnu zaštitu od rizika. No, nažalost, to nije jednako provedeno u svim državama članicama. Ja pozivam komisiju da osigura da države članice provedu bolje prakse u smislu regulacije reguliranja e, zajmova e, i e, svega toga čemu su naši građani izloženi. Hvala gospođo Dvije minute i pol. Gospođa Bagata Unda Ruiz. Da, hvala vam predsjedavateljice i hvala povjerenice. Osobito zahvaljujemo predsjedniku odbora za, e, predsjednici odbora za predstavke na svim njezinim naporima koje je poduzela kako bi udovoljila svim tim zahtjevima građana i španjske i ostatka Europe. Građani su istovremeno i potrošači. Ono što mi trebamo je odgovarajuća zaštita, osobito kada je riječ o pružateljima uslugama i osobito kada je riječ o bankama, posebno bankama. Na ovoj plenarnoj sjednici bavit ćemo se pitanjima pitanjima koje se odnose na te neke sumnjive e, dvojbene situacije e, koje s druge strane utječu na stotine tisuća europskih građana. Na ovoj plenarnoj sjednici <clears throat> morat ćemo se baviti pitanjem kompleksnih financijskih proizvoda koje utječu na stotine tisuća malih ulagača u Europi. Mi podržavamo ovo usmeno pitanje i radujemo se odgovorima komisije za koje se nadamo da ćemo ih dobiti jako brzo. E, na neki način moramo odgovoriti na ovu situaciju, moramo stati na kraj e, tim e, klauzulama koje e, utječu na toliki broj potrošača u Europskoj uniji. Nama je potreban e, financijski sektor koji ima integritet, koji je odgovoran E, prijevara u financijskim e, proizvodima je dovodi do skandala. To su prijevare koje utječu na stotine tisuća građana kojima e, su te, ti proizvodi prodani uz izliku da se radi o fiksnim proizvodima, a zapravo su oni bili variabilni. To onda utječe strašno i na zaposlenike, umirovljenike, pa pa čak i e, jedna, postoji jedan slučaj e, udovice koja je kupila preferencijalne dionice nakon ubojstva svog muža i na kraju izgubila i taj novac. Ono što smo vidjeli u Španjskoj jest e, da su e, štedionice politizirane i to nije dovoljno do situacije e, u kojoj možemo reći da banke imaju integritet, pa i štedionice su prodavale takve proizvode građanima kojima je potrebna zaštita. Hvala vam. E, mislim da griješimo ako kažemo da je ovdje samo e, riječ o tome, e, o nekim zlopotrebama banaka. One jesu beskrupulozne i pokušale su izvući iz ljudi što je više profita moguće. Mi to već sada znamo i zato se ova rasprava treba osredotočiti na vladu koja treba služiti interesima svojih građana. Zašto? E, vlada nije stala na kraj e, tim e, ekonomskim subjektima jer vlada je zapravo surađivala sa e, svima koji su provodili te ovrhe i sa e, bankama. Milijarde eura su potrošene kako bi se spasile banke umjesto da se stvori jedna javna banka koja će spasiti ljude. Ja nosim ovu majicu jer želim zahvaliti svima iz e, platforme EPHH koja je pomogla ljudima e, kod tih e, prisilnih iseljavanja. Jedna minuta, gospodin Madagal. Hvala vam. Ja razumijem e, nelagodu e, zastupnika Pučena i Španjolske koji su danas ovdje nazočni. Sada kada konačno raspravljamo o ovom pitanju koje je bilo uzrok jada i nevolje tolikim građanima Europe, a posebno u Španjolskoj, e, nadam se da će ova rasprava biti na korist svim tim ljudima koji su toliko propatili. Važno je da ti građani dobiju pravdu i da se njihova situacija obrani. To je načelo koje se treba primijeniti na sve europske građane. Španjolska vlada, zakonodavci i banke nisu e, saslušali ljude e, niti sve one koji su podnijeli svoje predstavke odboru za predstavke vidjeli smo da su ljudi e, prognani, odnosno istirani iz svojih domova, iseljeni e, i izgubili svoj novac. Gospodin Mavrides, jedna minuta. Hvala vam, e, predsjedavateljice. Ovo je vrlo dobra inicijativa E, odbora za predstavke jer mi smo čuli za Španjolsku, čuli smo za Grčku, no isto se odnosi i za Cipar kada je riječ o zakonodavstvu Europske unije. Postoji određena inercija, pa da Cipar možda je mala država članica, no e, ja bih rekao da e, šteta koju je ovaj problem nanio Cipru je zaista značajna. Činjenica je da smo imali takve E, ugovore na području hipotekarnih kredita i kod nas. I sasvim je jasno da su oni, da ih je i sud, Europski sud ocijenio e, nepravednima e, i e, ti nevine žrtve su zapravo kupci stanova i kuća koji su, koje su podlegli uvjeravanju da kupe određene proizvode što je dovelo do velikih problema pa čak i samoubojstava na Cipru i mora postojati način da se riješi taj veliki bankarski problem na razini Europske unije. Hvala. Hvala Gospodin Sebastian, jedna minuta. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Iako neki ljudi ne žele ovo preiznati, ovo je doista europska tema. Mi govorimo o zlopotrebama španskih banaka koje e, rade praktički nezakonito, a to onda je europska tema jer pola milijuna obitelji je prisilno iseljeno. To su europske obitelji, a šest e, sto tisuća ljudi je kupilo te preferencijalne dionice, a banke koje primjenjuju takve e, klauzu le dakle, e, su europske banke, a i milijarde koje su uložene u spašavanje tih istih banaka, to su europska sredstva koja su došla od Europske unije i taj novac je iskorišten kako bi se financirale e, banke i provele politike štednje koje toliko isto utječu na ljude. E, to sve znači da Europa mora brzo djelovati. Europa mora izbjeći e, te kozmetičke pokušaje španjolske vlade da prikrije realnost. Ako Europa ne bude djelovala sada, onda nije vrijedna uloge koju treba igrati u ovom e, Europskom parlamentu. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Mislim da s obzirom na veliki e, broj podnesaka koje je za Europski parlament, da dopuštanje e, tih zlonamjernih odredbi u kreditnim ugovorima e, znači da komisija treba provjeriti je li bilo do došlo do povreda europskog zakonodavstva i kršenja temeljnih prava trebamo spriječiti e, bankarske povrede europskog zakonodavstva. Od 2008. godine više od 700 tisuća ljudi u Španjolskoj, gdje je situacija kritična, su e, izgubili svoju životnu e, ušteđevinu, a 400 tisuća njih je deložirano. Španjolska vlada treba riješiti tu situaciju, te iznediti inicijative koje će spriječiti da se takve pojave ponovno dogode u budućnosti. Gospodin Fernandez, jedna minuta. Puno vam hvala, gospođo predsjedavajuća. Prije svega bih htio čestitati predsjednici odbora za podneske, a i mi smo na tome dosta naporno radili kako bismo danas mogli razgovarati, odnosno raspravljati o ovoj temi. posljednjih godina postoje ugovori o kreditiranju sa vrlo različitim odredbama. Tu su i povlaštene dionice, nanesena je šteta brojnim ljudima, pogotovo mladima. Također postoji i sustav dvostrukih provizija koje se plaćaju institucijama trebamo iskoristiti ovu priliku za donošenje novih zakona kako bi se promijenila situacija zbog ljudi koji su pogođeni tom situacijom u Španjolskoj, kako se to ne bi više ponovilo. Naše vlade nisu e, donijele mjere. Europske institucije trebaju e, izvršiti pritisak na španjolske vlasti kako bi se e, poštovalo zakonodavstvo. Imate jednu minutu. ono što je do sada rečeno nadilazi raspravu na nacionalnoj razini. Šteta je što se govori zapravo samo o nacionalnoj razini, no nedostatak transparentnosti i nedostatak zaštite za potrošače, to su zapravo teme koje zaslužuju raspravu i to je povezano sa temom financijskih informacija i financijske sposobnosti. Mislim da prije svega ljudi trebaju biti informirani i ne bismo se trebali miješati u zakonske standarde, ali financijska transparentnost je od ključne važnosti. Komisija bi trebala se ne bi trebala miješati u stvari pod nacionalnom nadležnosti. Gospodin Raorigi, imate jednu minutu. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Prije pet godina kao bio sam član španjolske vlade i moram reći da se španjolsko zakonodavstvo o e, hipotekarnim kreditima da nije bilo usklađeno s europskim zakonodavstvom. I moram reći da naši financijski proizvodi nisu bili dobri. Naši i oni koji su se koristili prije u Španjolskoj. Europski sud je zaključio da španjolsko zakonodavstvo nije u skladu s europskim zakonodavstvom i drago mi je što je tako. I sad mogu to reći četiri godine poslije. A sad vi kažete da je to e, tuđa greška, ne vaša treba priznati vlastite greške, treba priznati da je zakonodavstvo krivo i da ga treba mijenjati, treba reći da postoje odredbe koje e, dovode, koje se mogu zloupotrebljavati. A ne treba se pretvarati da je sve u redu. Sve to treba riješiti. Gospodin Jakovčić, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Veličinu slova na konzervama koje imaju mesne proizvode

Gospođa Rodriguez je zadnji govornik. Pa e- Hvala gospođo predsjedavajuća. Kampanja protiv deložacija i kampanja osoba koji ulažu u ove rizične financijske instrumente odražava tragedije brojnih obitelji koje su na izložene riziku od gubitka svojih domova i svog novca. Te ljude opljačkale su banke i to uz sučesništvo španjolske vlade. Vidjeli smo na koji način su banke okrivile ljude koji su se usudili tražiti pravdu za sebe. Vidjeli smo ljude koje se nasilno deložira. Kaznene prijave su podnesene protiv osoba koje su izašle na ulice kako bi se e, pobunili protiv protiv e, investicija koje su zapravo e, bile prijevare. Hvala. Gospođa Jurova u ime komisije ponovno ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao što sam već rekla, europsko zakonodavstvo treba preuzeti u nacionalno zakonodavstvo te primjenjivati na zadovoljavajući način kako bi zakon ispunio na svoju svrhu. Potrošači trebaju dobiti jasne informacije. To je ključno. Slažem se s gospodinom Polčakom. Preventivne mjere su vrlo važne i ponekad bi trebale bi, ponekad su učinkovitije od nekih e, tvrđih, tvrđih zakona, potrebna je kombinacija obiju vrsta Dakle, mi analiziramo odgovor španjolskih vlasti koje smo zaprimili u lipnju, a odnosi se i na postupak koji se odnose na hipotekarne kredite i provjeravamo koliko je to u skladu sa e, direktivom o takvim ugovorima. Ako za, ti ugovori ne budu, odgovori ne budu zadovoljavajući, poduzet ćemo potrebne e, aktivnosti. E, mi ćemo zaštititi potrošače. Kada potrošači dođu pred sud, moraju e, uživati postupovnu zaštitu koju jamči ne samo europsko zakonodavstvo, već i sudska praksa Europskog suda. I da zaključim, neki od vas su tražili pravila vezana uz nesolventnost i htjela bih vas obavijestiti da radimo upravo na tome, dakle na pravilima vezanima uz nedo, ne, nesolventnost, uključujući i nesolventnost privatnih osoba. Radimo na prijedlogu koji će biti završen iduće godine. Hvala.